Good morning, ladies Dobro jutro, dame i gospodo. Dozvolite da otvorimo sada drugi dan naše redovne sjednice odbora regija. Mi smo u, imamo kvorum u, ovdje u prostoriji, prema tome možemo odmah početi sa glasovanjem. Mogu li, trebam li vas uopće pitati da li imate svoje kartice za glasanje? Mislim da ne trebam, da ste se svi pripremili. Dakle, prvo glasanje odnosi se na naše izvješće o specifičnim mjerama kako bi se pružila dodatna pomoć zemljama članicama koje je pogodila neka prirodna katastrofa. Mi smo o tom dosjeu vodili mnoge rasprave Zatim, dovršili smo cijeli proces trijaloga s vijećem. I napokon smo prošlog tjedna e, došli zajednički do konačnog rješenja, dakle sa predstavnicima vijeća postigli jedno sporazumno rješenje. I mislim nakon svega toga, mislim da ono što želim svima reći je sljedeće. Hvala puno izvjestiteljima u Sjeni Hvala koordinatorima političkih, dakle, klubova zastupnika na njihovoj potpori, na njihovom razumijevanju i nevjerojatno brzim reakcijama. Dakle, zahvaljujući svemu tome smo bili u stanju odgovoriti munjevitom brzinom na prijedlog vijeća i zbog toga ćemo moći dovršiti ovaj dosije prije ljetne stanke. Zbog toga još jedan puta svima vama puno hvala na strpljenju i razumijevanju potpori za ovaj dosje. Ako žele izvjestitelji u sjeni nešto reći, izvolite gospodine Von. Hvala. Da, mogu samo reći da smo svi skupa jako dobro radili i uspjeli u tome da postignemo kompromis i to jako je važno da smo to uspjela postići među nama, među klubovima zastupnika, što nije bilo jednostavno, ali smo u tom uspjeli. I onda smo ušli u trijalog i tu su, mislim, da vijeće je bilo vrlo jako u svojim pozicijama, vrlo odlučno, nije se pomicalo, vrlo su bili stroge i nisu se micali od ovog svog postotka za, sufinanciranje. Međutim, unatoč njihove čvrstoće mi smo uspjeli postići ovaj, ovaj naš, da kažemo, kompromis i mislim da je na kraju ispao jedan dobar sporazum iz svega toga. Naravno da je to kompromis, prema tome nijedna strana nije dobila sve što je tražila, ali ono što je na kraju ispalo, rezultat je takav da možemo svi biti s tim zadovoljni i na to ponosni. Hvala sada gospodin Olbricht. Hvala. Mislim da je ovo baš e, primjer da ne moramo raspravljati o tehničkim e, detaljima. Mi zapravo raspravljamo o sustavu kohezijske politike. Pitanje je jesmo li spremni to izmijeniti ili to želimo razoriti. Jesmo li spremni koristiti to za vrlo važne svrhe, kao što su prirodne katastrofe u ovom slučaju. Svi mi dijelimo to mišljenje da je potrebna vrlo specifična metoda, recimo u talijanskom slučaju pomoći koja je potrebna, ali zbog toga mislimo da je jako dobar ovaj kompromis. No, bitno je da smo uspjeli pritom ostaviti granice da spasimo i sustav, a da ne mijenjamo baš sve skupa. Stoga mislim da je to jedan jako dobar rezultat na kraju balade. Hvala. Ima li još neko ko se javlja za riječ? Ne? Dobro. Onda hvala vam još jedan puta. A sada možemo prijeći, prijeći na glasanje. To je jednokratno jedinstveno glasanje poimenično, da ili ne. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Imamo dakle apsolutnu zapravo punu većinu. Jednoglasno smo to izglasali de facto. Hvala vam. Sada nastavljamo sa sljedećim glasovanjem, drugim. To je glasovanje o izvješću gospodina Omaržea o promicanju kohezije i razvoja u najudaljenijim regijama Europske unije. Provedba naime članka, članka 349 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Gospodine Omarže, imate što reći o tome, ne? Dobro. Dakle, počinjemo odmah s glasovanjem. I to počinjemo s kompromisom pet. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržanih usvaja se. Zatim amandman 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen. Sada prelazimo na kompromis šesti. Da to nađem. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sad prelazimo na amandman 40. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Želim, idemo provjeriti. Dakle, još naput elektronska provjera. Amandman 40. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbija se. Odbija se. Amandman 41. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 7. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 58. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deseti. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis jedanesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88. Za, protiv, Suzdržani usvaja se. Amandman 89 za, protiv, a pardon, to pada, to pada, to ne moramo. Idemo dalje na kompromis 16 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 94 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 95 za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, pardon, Agri 12, taj pada. Amandman 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 2 Imamo glasovanje u dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 3 za, protiv, u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 3, drugi dio. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 99. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 4, taj nam otpada, pa onda idemo na Agri 11. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 23 za, protiv, suzdržani, Mislim da se odbija. Želite provjeru? Agri 22 elektronska provjera. Pardon, 23. Dakle, Agri 23 elektronska provjera, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Pardon, dakle usvaja se. Agri 26 onda otpada. I prelazimo na kompromis 17. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim Agri 7. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 100. Tko je za 106? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Možemo i to provjeriti, naravno. Elektronska provjera. Amandman 106. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Oprostite. Dakle, molim vas, dižite ruke da ih možemo vidjeti. Prelazimo na kompromis 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 112. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 113. Za? Protiv? suzdržani usvaja se. Amandman 114 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 115 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani usvaja se. Agri 17 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 121. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijen, ali dajte da provjerimo. Dakle, 129. je otvoreno elektronsko glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 135. Za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 136. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 145. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 13. je pokriven kompromisom, dakle otpada, znači kompromis 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amantman 156. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Agri 25. za, protiv, suzdržani, odbija se. Da to isto provjerimo, Agri 25 je elektronski provjera, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Dakle, devet glasova za, 15 protiv. Mislim da je jedan bio glas suzdržan. Žalim, ali moramo pratiti propise kao i ono što vidimo na displeju. Amandman 157 i amandman 158. Identični. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 159 s usmenim amandmanom ili neko protiv usmenog amandmana, dakle zajedno s osmenim, 159 i za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 26. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 43. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 181. Za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Amandman 183. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sad prelazimo na 185. Ne? 86. oprostite, ovaj 185. otpada. Dakle, 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 208. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 192. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 193. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 194. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sad na 196. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 197 za. A taj je povučen to nemam u svojim materijalima, u svojim glasačkim popisima. Dakle, prelazimo na kompromis 29. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. A sad prelazimo na kompromis 13. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 31. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 219 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 221, ne, to je usvojeno. Dakle, 220, amandman 220, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 221, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 222 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 223 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se.

Glasanje je zatvoreno. And it is rejected. Odbija se. 232 je povučen, 233 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Želim te provjeriti. Dakle, 233. 231. Because we rejected, I'm sorry. You're right. Odbija se. Moramo izglasati ponovo 231. za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada 232. on se povlači i 233. Tko je za, protiv, suzdržani? Provjerimo. 233. Glasovanje je otvoreno. The Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 35. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 239. Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 36. kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 37. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 245. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 246. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim kompromis 38. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 39. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 260 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 262. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 263. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, kompromis 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman. 270 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 271 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 274 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 275. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 276. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 277. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 278. i 279. oni su isti, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 280. Za, aha, to, to se ne razmatra. 281. se također ne razmatra. 282. E, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 283. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 284. se ne razmatra. 285. se povlači i 286. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 287. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 288. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 289. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 290. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 291. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 292. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 293. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 3 za, protiv, e, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman, ispričavam se, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 za, protiv, 14. i 15. Identični su za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18. Za, protiv, suzdržani, da, da provjerimo. Dakle, amandman 18 je elektroničko glasovanje, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Sad idemo na četvrti kompromis za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržani, mislim da se usvaja. Nitko ne želi provjeriti. Ok. Provjerimo jer nisam potpuno sigurna. Dakle, amandman 22. Elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 23. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. Agri B se ne razmatra, sve ovo se ne razmatra do kraja i idemo na konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. I izvješće je usvojeno. Evo vidite rezultate na ekranu. Gospodine Umerže, čestitam. Toliko o glasovanju u odboru regi za danas. A sada, znate da smo imali promjenu u našem programu, u dnevnom redu. Sada bih željela dati riječ gospodinu Omeržeu, koji će nam u nekoliko riječi predstaviti rezultate posjeta, službenog posjeta e, odbora regije Azorima. Evo, gospodin Omerše, izvolite. Gospođo predsjedateljice, zahvaljujem vam. Ja ću si dopustiti također da zahvalim kolegama na ovom glasovanju koji, i, dakle, velikim dijelom su kolege glasovale za izvješće za najudaljenije regije i mi smo doista tijekom posjeta Azorima tri dana potvrdili svoju potporu, e, odnosno potporu odbora regiji na udaljenim regijama. Željeli smo zapravo posjetiti Azore kako bismo malo pobliže upoznali problematiku koja pogađa ovo područje i koja pogađa zapravo sve najudaljenije regije. I moram vam reći da je naša misija a, s velikim veseljem dočekana od strane lokalnih vlasti i a, naša je misija također u portugalskoj štampi bila poprečena. E, u portugalskoj i nacionalnoj štampi i, i regionalnoj štampi. Prije nego što krenem na detalje, želim zahvaliti svim kolegama na njihovom sudjelovanju i na njihovim doprinosima koji su bili jako konstruktivni. A isto tako im želim zahvaliti na prijateljskom ozračju i na međusobnoj koheziji koja je obilježila ovu misiju. Želim zahvaliti svim članovima odbora regiji, prevoditeljima, tehničarima, stafu. Svi su oni doprinijeli uspjehu ove misije. A sada bih želio nešto reći konkretno o sadržaju naše, naše misije. Kao što dobro znate, najudaljenije regije su usvojile memorandum, a to je e, memorandum predsjednika najudaljenijih regija. To je dokument političke prirode, a u kojem su sadržane sadržani glavni zahtjevi najudaljenijih regija. Taj politički dokument je sastavljen nekoliko mjeseci prije sastavljanja strategije Europske komisije za najudaljenije regije. Dakle, taj dokument se je zapravo objavio u trenutku kada i naša vlastita komisija usvaja izvješće o provedbi članka članka 349. Dakle, riječ je o jako važnom trenutku, riječ je o jako važnoj godini za najudaljenije regije. I naša misija se zapravo organizirala baš u tom trenutku, u tom, u tom bitnom trenutku, i e, vlada Azora e, je očekivala e, od nas konkretna stajališta koje se odnose na teze iznesene u njihovom dokumentu. To je prva stvar. Druga stvar, u najudaljenijim regijama, pa tako i na Azorima, velika se pažnja posvećuje trenutačnoj raspravi koja se vodi o budućnosti regionalnih politika. prvi susret, a ne želim postavljati posjete u nekakav hijerarhijski odnos zato što su svi posjeti jako važni, ali glavni politički susret sa predsjednikom regionalne vlade e, se upravo odnosio na ovo pitanje. Naše izaslanstvo je od predsjednika Zora čulo dvije glavne poruke. Prva poruka jest to da oni doista žele zadržati pravu regionalnu politiku solidarnosti koje se temelje na načelima solidarnosti prema manje razvijenim regijama Europe a osobito najudaljenijim regijama. Druga poruka koja proizlazi iz ove prve poruke koja nam je, tako reći, odaslana i koja je nešto preciznija, ona je vezana za nešto što je na jako važno. Riječ je o riziku denaturacije regionalne politike zbog multiplikacije financijskih instrumenata. Predsjednik vlade Azora je u više navrata naglasio tu njihovu dvojbu, odnosno bojazan. I kada sam se susreo s njim lice u lice, on mi je rekao da od naše komisije očekuje da se borimo. Da se borimo u razdoblju nakon 2020. godine. Barem za najmanje razvijene regije i i borba naravno mora se odnositi na održavanje subvencija i zadržavanje subvencija. To ne znači da Azori kao najudaljenija regija, da su oni neprijateljski nastrojeni prema financijskim instrumentima. Ne, to znači da mi moramo uzeti u obzir činjenicu da su ti financijski instrumenti puno manje atraktivni najmanje razvijenim regijama i najudaljenijim regijama, dakle regijama koje su udaljene od kontinenta nego li u odnosu na one regije koje prolaze kroz razdoblje globalizacija. Evo, to su glavne poruke koje nam je prenio predsjednik regionalne vlade. Nakon toga je uslijedio niz posjeta i ti posjeti su nam omogućili da shvatimo jednu stvar, a to je da su europski fondovi dobro korišteni, jako su dobro korišteni u najudaljenijim regijama. I te regije su um, su napravile koncentraciju tema, dakle, koji se odnose na istraživanje i na razvoj i na taj, nakon toga smo imali čitav niz posjeta i mogli smo vidjeti da doista postoji jedna dinamika koja je cilj da se valoriziraju prednosti tih regija. Mi govorimo o najudaljenijim regijama uvijek kroz neku vrstu prizmu hendikepa. te regije jesu na neki način hendikepirane zbog činjenice da su udaljene od kontinenta i zbog nekih geografskih karakteristika. Kada je riječ o geografskim karakteristikama Azora možemo reći da je to zapravo najveći adut tog, tog područja, jer njihova geografija e, je takva da se Azori nalaze u srcu Atlantika, dakle radi se o jednom geopolitičkom i geogospodarskom položaju koji je značajan i koji bi svakako trebalo valorizirati. I Vidjeli smo u azorskim lukama da postoje projekti koje se oslanjuju upravo na taj geografski položaj. Onda je taj, onda Azori su vulkanska zemlja, oni imaju veliko prirodno bogatstvo. oni su u mogućnosti proizvoditi energiju iz obnovljivih izvora, kao što je geotermalna energija, i oni apsolutno imaju mogućnosti krenuti prema energetskoj neovisnosti njihov inzularni karakter i njihova specifična situacija omogućava im e, da koriste takozvanu plavu energiju. U svakom slučaju, mi ćemo s njima raditi na konkretnim projektima, na konkretnim planovima, kako bi Azori zajedno sa drugim regijama došli na čelo nekih europskih programa. Naravno, u korist svih francuskih regija i europskih regija i pritom mislim na E, sve ono što se odnosi na geotermalnu energiju, na vulkanologiju. Dakle, na sveučilištu smo vidjeli e, e, taj, centar izvrsnosti koji je nastao i koji se danas razvijao u veću mrežu sa drugim sveučilištima, kao što su sveučilište u Italiji ili istraživački centri u Italiji, koji su također suočeni sa seizmičkim rizicima. Dakle, slično se događa i na Karibima. Dakle, ovdje imamo jedan vrlo konkretan primjer partnerstva u kojem svatko može dobiti. I svatko, svatko može naći nešto za sebe. Između ostaloga to vrijedi za čitavu Evropsku uniju. Kada odlazimo u najudaljenije regije, mislim da bi bilo dobro da u programu budu predviđene, odnosno predviđeno otkrivanje, odnosno posjet i problematičnim, problematičnim aspektima tih regija. Evo, pogledajmo samo stopu nezaposlenosti. Brojke pokazuju koliko je zapravo stopa nezaposlenosti u najudaljenijim regijama ili pak stopa siromaštva. Dakle, postoje doista problematični, problematični aspekti koje mi u ovakvom programu, kakav je bio koncipiran, nismo uspjeli vidjeti. Dakle, operativni Program se sastavlja imajući u obzir ciljeve koje se žele postići. Ali bilo bi dobro E, prilikom posjeta na neki način doživjeti i poteškoće koje postoje u najudaljenijim regijama. Ja ne bih e, želio da posjeti najudaljenijim regijama budu neka vrsta iluzije. Ponekad e, zaboravljamo da postoje poteškoće, ali ja sam uvjerena da članovi našeg izaslanstva da su članovi našeg izaslanstva u svim posjetima koje su imali također imali na umu te poteškoće. E, sjetimo se i e, povlačenja mliječnih kvota i na Azorima i na Maderi. E, povlačenje mliječnih kvota stvara probleme i to je nešto što bi komisija trebala uzeti u obzir kako bi dala prijedloge odboru Agri. Dakle, mislim da je ovaj posjet bio izuzetno zanimljiv, izuzetno plodonosan i ja sam siguran da ćemo u našem daljnjem radu, koji se odnosi na najudaljenije regije, integrirati ono što smo naučili tijekom ove misije. Hvala lijepo. Thank you, thank you. Hvala. Gospodin Rodriguez je nešto želio dodati. Um Puno hvala. Želim nešto sada reći, ili deset moram ići dalje na idući sastanak. Kao prvo želimo svima koji su posjetili Azore zahvaliti. Ja dolazim sa Madere gdje također imamo probleme u najudaljenijim regijama. To su vrlo vidljivi problemi. I najvažnije pitanje koje se postavlja za mene je pitanje prometa. U našoj regiji pitanje prometa je relativno složeno. Primjerice na Maderi e, je transport e, skuplji. To ste e, također spomenuli. Mrže. Marže. Dakle, želim reći da smo zahvalni na svim doprinosima kolega i imamo završni dokument o strategiji Europske unije za ove regije i nadam se da će to doprinijeti tome kako bismo riješili ovaj problem. Jako mi je žali, moram ići dalje. Hvala sada gospođa Karel, izvolite. Hvala, želim se pridružiti kolegama prije svega se želim zahvaliti e, svima i tajništvu kluba. No, imam i dvije primjedbe. Kao prvo, bila sam ugodno iznenađena time da su Azori kao i druge najudaljenije regije koje se nalaze u teškoj situaciji da su u gospodarskom pogledu dosta e, dobro riješili svoje probleme, zabilježili su gospodarski rast, imaju e, malu e, stopu nezaposlenosti, čak manju nego u Portugalu i mislim da je to vrlo važno jer je to velik uspjeh koje, koji su Azori zabilježili sigurno i zahvaljujući strukturnim fondovima. Zatim druga primjedba, odnosno komentar mi smo bili na samo dva otoka, ali e, neprestano možete vidjeti plavu zastavicu, što znači da se e, jako puno novaca Europske unije na Azorima ulaže u razvoj. A ono što je mene pomalo iritiralo je činjenica da komunikacija nije baš najbolja onaka kakvu bismo mi željeli. Primjerice bili smo u jednom vrtiću, to je odličan projekt, sigurno mnoge lokalne zajednice žele takav vrtić koji je financiran europskim sredstvima i voditeljica je to znala, ali ona nije imala pojma koliko novaca je u stvari uloženo i koliko novaca je došlo iz europskih fondova, što je velika šteta jer e, mislim da je to projekt koji e, je vrlo vidljiv, e, nalazi se usred stambenog područja, mnogo ljudi koji koristite vrtić, pa mi je bilo neobično da se ne zna da je to financirano od strane Europske unije. I stoga bih voljela ako bismo mogli naglasiti da želimo da komunikacija bude jasnija a zatim još jedan drugi primjer, e, posjetili smo jedan tehnološki centar i e, to je bilo dosta iritirajuće zato što gospođa koja je predstavljala tehnološki centar je puno toga rekla, no kada smo ju pitali neke stvari, e, ona je rekla tu je stvoreno tri do četiri radna mjesta, što je bilo neobično i što na kraju krajeva nije ni bilo točno. Dakle, ona nije dobro shvatila naše pitanje. Dakle, radilo se o poduzeću koja upravlja tehnološkim e, centrom. Tamo su nastala ta četiri radna mjesta, a to nije bilo naše pitanje, nego naše pitanje je bilo koliko je novih radnih mjesta otvoreno zahvaljujući tom tehnološkom centru. I onda nakon što smo još nekoliko puta priupitali se ispostavilo da je samo jedno poduzeće unutar tog centra stvorilo 50 novih radnih mjesta. Dakle, mislim da tu eh, moramo poraditi na komunikaciji, moramo izraditi komunikacijsku strategiju, a to je postalo sasvim jasno na kraju kada smo se sastali sa gradonačelnikom koji je bio dosta e, žust, žustar na riječima, iznio je kritiku naspram Europe, rekao je ovo ne funkcionira, ono ne funkcionira, Europska unija je kriva zato da nisu izgrađene ceste na Azorima i tako dalje. Iako se ispostavilo da je to bila odluka portugalske vlade, Dakle, tu stvar ne funkcionira i kada se već toliko novaca ulaže u najudaljenijim regijama, onda bi, barem prema mojem mišljenju, bilo smisleno da poradimo više na komunikaciji, dakle da e, to ne stoji samo na nekakvim pločama, da je to financirano od strane Europske unije, nego da to doista e, ljudi i percepiraju, da e, tu postoji velika spremnost od strane Europske unije da se pokaže solidarnost i da se solidarnost aktivno i koristi. Dakle, to je ono što smo primijetili u sve ove pozitivne primjere koje je gospodin Omarže spomenuo. Ono što, nad čim sam se ja zamislila, dakle, da nešto nije e, sasvim u redu i da treba poraditi na komunikaciji kako bi to ljudi percepirali. The floor Can I, also uh, thank Mr. Ja bih također e, zahvalio gospodinu Omarđeu na predsjedanju izaslanstva. bio je to sjajan posjet e, i kao i većini izaslanstava u posjetu smo imali jako puno posla i nismo uspjeli obuhvatiti e, sve aspekte kulture, ali učinili smo što god smo mogli. Dvije stvari su su me posebno iznenadile u ovom posjetu. Prije svega neki evropski fondovi još uvijek financiraju neke osnovne aktivnosti kao što su osnovne škole, ali postoji i projekti gospodarskog razvoja koji se financiraju iz fondova, kao što su na primjer luke, zatim inovacijski park i poslovanje. Dakle, novac doista odlazi u poboljšanje i povećanje gospodarskog prosperiteta, ali ono što me također iznenadilo jest to da se trenutačno jako puno fokusiramo na input i output umjesto na ishode. E, i mislim da bi te najudaljenije regije trebale biti, e, biti uključene u sljedeće, u sljedeće financiranje koje proizlazi iz kohezijske politike. Dakle, morat ćemo e, također i demonstrirati koliko radnih mjesta smo otvorili da bi, da bi ponovo išli fondovi za njih i treba vidjeti koliko ljudi je našlo posao i to su poruke koje treba jako što prije odaslati. Zatim imamo i, stopu sufinanciranja nekih projekata i ta stopa je relativno visoka. Treba o tome i također razmišljati i u budućnosti i vidjeti kako te projekte učiniti više održivima. I posljednja stvar koju sam želio reći, projekti čini se da korisnici nisu svjesni učinka fondova Europske unije, nisu svjesni u kojoj mjeri su europski fondovi uključeni u provođenje projekata. A to vrijedi za sve regije, ne samo za Azore, već i zapravo za čitavu Europsku uniju. To, se zapravo, to, se, to se odnosi i na Brexit. Kada pogledate, e, ljudi uopće nisu bili svjesni u kojoj mjeri, u kojoj su mjeri projekti financirani od europskih fondova. Čak i oni ljudi koji su sudjelovali u samim projektima nisu bili svjesni da je on financiran iz fondova Europske unije. Dakle, to je problem ne samo Azora, već i samo Europske unije. Mi doista moramo pronaći bolji način da objavimo ljudima u kojoj mjeri Europska unija sudjeluje u financiranju projekata. Hvala lijepo, gospođa Maletić, izvolite. Thank you very much. Hvala lijepo. Ja bih također željela zahvaliti svim kolegama i gospodinu, gospodinu Žeu koji je vodio naš tim. Bilo je sjajno iskustvo vidjeti projekte na licu mjesta, ali u potpunosti se slažem sa kolegama. Naime, čini se da imamo neku vrstu zbunjenosti kada je riječ o ciljevima i onome što se treba postići, posebice kada je riječ o konačnim korisnicima. Kada god postavimo pitanje ciljeva i kada ih, kada ih kad im postavimo pitanje što žele u širem kontekstu postići, nisu znali odgovoriti. To je, na primjer, bio slučaj knjižnice. Radi se o ogromnoj knjižnici usred malog otoka i oni nisu znali objasniti zašto bi u koju svrhu bi trebali koristiti te prostore knjižnice i kako bi trebali usvojiti osvojiti taj integrirani pristup razvoju na otoku e, i bila sam iznenađena kada smo razgovarali s predsjednikom, bila sam pozitivno iznenađena jer nam je on objasnio da je gospodarski rast konstantno prisutan u posljednjih nekoliko godina i to oko 10 do 11 posto. To je doista vrlo visoka stopa rasta. I on je zapravo rekao da nemaju problema sa makroekonomskim uvjetima, jer ono što se investira iz Europske unije predstavlja za njih potporu i poticaj da budu još bolji. Ali na strateškoj razini također smo razgovarali s njim o svim ovim pitanjima o kojima ovdje razgovaramo, dakle pitanjima vezanim za kohezijsku politiku i on se slaže da iako nema problema sa makroekonomskim uvjetima, on se slaže s nama da nije dobro povezivati kohezijsku politiku sa svim ovim načelima koje trenutačno imamo. Tako da je to nešto o čemu treba razgovarati u budućnosti. I htjeli smo od njih čuti što oni misle o budućnosti kohezijske politike. I rekli su da bi željeli imati slična pravila, ali da bi se trebalo unijeti izmjene u ovom području poveznice sa ekonomskim politikama. E, hvala lijepo, gospodine Van Ja ni nisam bio u izaslanstvu. Eto, prvo vi pa ću se ja kasnije javiti. Uh, Prije svega ja bih također želio zahvaliti gospodinu Omeržeu, zato što je on sjajno vodio naše izaslanstvo. Slažem se sa svima primjerbama koje su iznesene. E, bilo, bi jako, zanimljivo vidjeti što činiti u svezi sa e, vidljivošću. E, vezano za posljednju opasku. To je samo jedno mišljenje. imali smo i mišljenje gradonačelnika koji je rekao da želi kako se evropski novac, da se evropski novac ulaže u cesto. To je njegovo mišljenje ali to ne bismo mi trebali uzimati u obzir kao okvir politike za razdoblje nakon 2020. godine. U potpunosti se slažem s onim kolegama koji su rekli da bismo trebali imati e, više tematske koncentracije i Mm, ja sam se iznenadio što mi financiramo različite e, osnovne infrastrukture, a mislim da su države članice te koje bi e, trebale preuzeti tu odgovorenost. Ja mislim da nije jako mudro e, da se nastavi financirati, na primjer, jaslice. Mislim da je to nadležnost država članica i različitih drugih državnih dionika, ali nije na Europi da financira jaslice, jer to nije snažno povezano sa Europskom strategijom za 2020. godinu, a, također nije povezano sa uspjehom te strategije. Dakle, to je moj zaključak. Molim vas, budite svjesni onoga što ljudi govore. naime, postoje odgovornosti država članica. dakle, one moraju uspostaviti okvir za razdoblje nakon 2020. godine. A u ovom slučaju, dakle, ako netko izrazi želju, to ne znači da se mi moramo toj želji i povinovati nužno. Hvala lijepo. Gospodin Van Misteroj. Hvala. Mislim da je jako pametno i mudra. Barem jedan puta u ovom razdoblju običite otoke. To je više od kapi u jednom oceanu. I dozvolite da se osvrnem na jednu točku koja je više općenite prirode. Pitanje je sad naših investicija i da li mi doista investiramo u ljude novac i dajemo im, olakšavamo im mnoge pothvate ili, a to je pitanje općenito strukturne politike, ili je zapravo naš cilj da se rezultati počnu pokazivati nakon 3, 4, 5, 10 godina. Jer vidite, tu mislim da mi nešto propuštamo jer e, važnije je ono što se u glavama u ovom kontekstu nego ono u srcima. Dakle, ako nastavimo ovim putem, nećemo uspjeti, da to tako kažemo, stvoriti prave saveznike na lokalnoj razini s kojima možemo doista dobro surađivati i koji će biti u stanju sagledati i ciljeve i okvire naše politike. Zato je jako dobro da ćemo imati priliku u našim budućim raspravama u lipnju raspravljati o izvješću budu koje je daleko općenitije i o tom e, e, odnosi se na ono što možemo učiniti i kako trebamo to činiti. I mogu reći da su pučani već i pripremili svoju jednu objavu za taj naše rasprave u lipnju. I toliko stvari se čini nakon što, ali nakon što se plate računi, nakon što Evropska unija plate račune, više niko o tome ne govori, nijedan gradonačelnik, nijedan načelnik općina o tome ne, to ni ne spominje. Prema tome, dajte da to e, promijenimo tu razinu komunikacije. Evo, ako se recimo optužuje zemlje članice zato što nisu uspjele apsorbirati sredstva na pravi način ih potrošiti, onda dajte da to radimo na pravi način. Ja ne znam da duše kako bi se to razriješio taj problem, ali evo komisija isto pripremila svoj akcijski plan. Mislim da je to dosta široko i da to trebamo raditi u okviru kohezijske politike, isto i u odnosu na financiranja iz socijalnog fonda Evropske unije svakom slučaju hvala vam da možemo sad malo šire o tome raspravljati i možda ćemo se i kažem kasnije vratiti na to. Hvala vam. Dobro, hvala na ovim raspravama i hvala gospodinu Omaržeu na njegovom izvješću. To je jedan od primjera koliko je zapravo raznolika kohezijska politika u cijeloj Europi. Za nas u odboru regije je posebno važno da steknemo uvid u to kako se na raznim mjestima u Europskoj uniji percipira kohezijska politika i koje, što se o njoj misli. A čini mi se da ćemo o tome u budućnosti još dosta raspravljati u našem odboru. Inače, doista sam impresionirana. Vi ste imali samo dva dana ali posjetili ste toliko otoka, vidjeli toliko mjesta, toliko projekata vidjeli, sagledali, vidjeli. Zaista je nevjerojatno, pitam se kako ste samo uspjeli u tome. To je bila jedna apsolutno uspješna misija eslanstva odbora regije. Hvala vam na tome. A sada prelazimo na sljedeću točku u dnevnom redu. Radimo na mišljenju o izvješću dakle izvješću koje je pripremio odbor za proračun. Izvješće se odnosi na sljedeći VFO i priprema stajališta parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. Mi smo počeli izrađivati naše mišljenje, a danas ćemo razmijeniti mišljenje sa gospodinom Vonom, koji je naš izvjestitelj za to mišljenje. Ja bih sad lijepo molila gospodina Vona da nam na vrijeme podnese nacrt izvješća za sljedeći sastanak našeg odbora 19. i 26. ove godine. A danas ćemo samo razmijeniti ovako, da kažem, priorno mišljenje. Prema tome, gospodin Von ima riječ. Hvala. Taj sljedeći VFO je za nas jako bitan i to ne samo zato da usvojimo jednu zajedničku politiku i crtu, nego zato što nam treba taj proračun da bi uopće imali mišljenje o tom. I prema tome hvala vam na ovoj prilici da malo razmijenimo svoje mišljenje prije nego što bilo šta stavim na papir i jako bitno saznati što kolege o tom misle i vrlo korisno. Jer vidite sve ono što dođe inputa iz ovog odbora ću ja uključiti u moj nacrt izvješća kom ćete dobiti za sljedeći sastanak kao što ste htjeli. Dakle, pitanje, prva je stvar je veličina. Dakle, opseg, volumen proračuna, kao i obično sa raspravama o VFO običe, velike, velike rasprave i natezanje između neto platiša i neto korisnika proračuna, ali ovog puta Velika Britanija neće biti za stolom, što je dobra stvar, ali loša stvar je što Velika Britanija daje, pridonosi više od 10% evropskom proračunu. Dakle, sljedeći VFO na sljedeći proračun će biti manji. Hoćemo li to prihvatiti ili ćemo e, tražiti i insistirati na tome da se proračun na račun, dakle, mora povećati kako bi zadržao isti volumen. Gdje ćemo taj jaz premostiti? Da li će jednostavno države davati više ili ćemo tražiti druge izvore prihoda, vlastitih prihoda ili kako to želimo napraviti? To će biti rasprava koja će dugo trajati. Pitanje je da li Evropska unija treba svoja vlastita sredstva prikupiti ili više pritisnuti zemlje članice. Dakle, s tim se moramo baviti. Druga, stvar je alokacija sredstava za kohezijsku politiku, koliko tu novaca ide. Prošlog puta je to bila na, sasvim jedna zbilja i poveliki iznosi. Sad bi se trebali, da li ćemo to štititi i boriti se za to da bi imali dovoljno novaca za regionalni razvoj. Ali postoje neki ljudi u komisiji koji će htjeti e, zamrznuti te iznose i zapravo smanjiti. A znamo da postoje neki koji žele jedan potpuno novi sustav, da se kompletno maknu od bespovratnih sredstava i idu na druge varijante. Prema tome, pitanje je kako ćemo se boriti za kakvu i koliku kohezijsku politiku. Mislim da će to biti jako bitno za sljedeće razdoblje višegodišnje financijskog okvira. A onda je pitanje kako dugo će trajati taj okvir, da li će to biti ponovno razdoblje od sedam godina ili će se smanjiti. Naravno, to se neće uskladiti sa mandatom, da li će se uskladiti sa mandatom parlamenta, znači da li ćemo ići na pet plus pet godina. Dakle, da se svakih pet godina donosi VFO, da li ćemo to prihvatiti? To će biti recimo ključne rasprave koje su pred nama. Još jedno ključno pitanje e, je koliko smo spremni fleksibilnosti prihvatiti u sljedećem BFO-u. Općenito govoreći, ja bih se složio s tim da nam treba više fleksibilnosti u proračunu kako bi lakše mogli stvari pomicati. Dakle, da bismo mogli lakše prebacivati novce iz jednog naslova, iz jedne proračunske lunije u drugu, ako tu postoji potreba, da budemo učinkoviti i brži ali mi smo već vidjeli u trenutnom razdoblju šta nas najviše muči. Recimo, evo, najnoviji slučaj koliko smo morali vaditi novce iz kohezijske politike za neke druge stvari koje su bile izvanredne, ali sad to je dobro biti fleksibilan. Ali pitanje je kako onda, ako prihvatimo više fleksibilnosti, sačuvati novce u kohezijskoj politici koja je bitna za regionalni razvoj, da nam ne uzmu previše za te druge stvari. Onda na kraju šta će se dogoditi sa troškovima? Evo, recimo, za sada znamo da su se mnoge stvari jednostavno vraćali e, zemljama članicama, ono što nije potrošeno. I sad je pitanje šta se događa, a zašto bi se vraćali te novci zemljama članicama ako nisu potrošena u ovom periodu za koji je donešen taj proračun, zašto se ne bi prenijelo u svrhe za koje je potrebno jednostavno u sljedeći proračun. Zatim, jedno od vrlo važnih pitanja je simplifikacija, o tome stalno govorimo, ali nismo o tome raspravljali u kontekstu kohezijske politike. Dakle, mi moramo naći načine kako pojednostavniti primjenu i izvršavanje europskog proračuna upravo u okvirima kohezijske politike. Zatim, postoje neki ljudi, recimo, koji ne vole recimo MPAS 1 i 2 kada nastupa Evropski revizorski sud. I sad pitanje je kako ćemo se s tim baviti, jer sigurno da će tu biti velikih razmima ilaženja u stajalištima. A postoje i puno drugih stvari koja su vrlo specifične za kohezijsku politiku, o kojima će se voditi burne diskusije. Sad ostavimo to na tome, ali ja, sam, ja ću naravno sve ove najbitnije stvari uključiti u svoj nacrt izvješća koje pripremam za sastanak u lipnju. A postoje neke stvari o kojima još nisam govorio, ali će se morat naravno tematizirati prije nego što sastavimo nacrt izvješća. Hvala lijepo što je sa izvjestiteljima u sjeni. Gospođo Tomašić. Dobro. Hoćete li vi govoriti u ime? A gospodin Van Nistelrooy. Da, u ovom trenutku ne znamo što će biti. Ono što se nadamo da će biti je da ćemo stići na vrijeme poredati kad ide sedmih kohezijskih programa, kad će se raspravljati o E, višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, mislimo da kohezijski moramo do kraja ove godine riješiti, a onda ići na BFO, jer ne možemo to paralelno odvajati, odvijati. I mislim da je to pitanje koje će doći i pred parlament. Jer ako to ne budemo tako napravili, onda će sve biti nagurano u 2018. a 2019. kao što znamo izborna godina. I to nam neće malo olakšati situaciju, nego ju činiti potencijalno puno, puno opasnijom. Prema tome, što se tiče druge polovice ovog razdoblja, jako je važno da prvo kažemo treba sve ubrzati, požuriti. Europi treba brzina. Da, to trebamo, brzinu za VFO. To je središnja poruka koju mi možemo odaslati, glavna poruka. Jer vidite, što više vremena prođe, to će i problemi bivati sve veći. Druga stvar, naše izvješće. Dakle, mi smo sve naše module s koje smo, s koje smo ugradili u izvješće stavili transparentno na stol. Ali općenito govoreći, ako ne prihvatimo i ne uočimo da je ovo prilika da se može raspravljati o kohezijskoj politici u odnosu na nove razvoje u Europi i da to zapravo kohezijska politika pomaže i integraciji da bi i druge zemlje jednostavno mogle pratiti tempo ili čak se priključiti, onda pogledajmo recimo koliko je to bitno recimo kod novih članica razmjena i podjela znanja, zatim organizacija bolje regionalne i lokalnog upravljanja, suradnja između svih dionika i to na, prema načelima partnerstva, to je ono što mi unosimo dakle upravljanje na više razina. a zatim načela naših ugovora. Pa kohezija je temeljni cilj Evropske unije. I mislim da naglašavajući to, morate odbaciti onda i Europu u više brzina. Jednu koja je jako brza, pa onda znači pobjednik nosi sve, koja je najbrži. Vrlo često su to metropole u našim, nekim našim zemljama, a oni koji ne mogu slijediti i taj ostatak, što će s njima biti? Za njih ne znamo. Oni su jednostavno za kinesku robu i za ostalo, oni su spremni sve kupiti. Oni su, njih možemo otpisati kinezima, jer recimo kinezi su već iskazali da žele kupiti piresku luku i sve one koji ne mogu pratiti, dakle, tempon ovih najbržih u Europskoj uniji, njih ćemo de facto na taj način prepustiti da ih bilo ko otkupi, kinezi. Znači, to ne bi biti naši prioriteti u Europskoj uniji, da se vratimo na osnovno načelo, sama kohezija. A to se onda treba odraziti u novom višegodišnjem financijskom okviru. Jer ako VFO budu razdirali i podijelili nove prioriteti, ako se budu tu nove jednostavno naslovi uvodili kao prioritet vanjskih granica, pitanje migracija, onda ćemo vidjeti da nam kohezijska politika može ostati zanemarena, a pritom smo jednostavno izgubili iz vida da je puno toga što je u kohezijskoj politici važno može pomoći ovim novim prioritetima, da je to vrlo povezano. Prema tome, ako neko to treba braniti, kohezijsku politiku, to je na nama, na našem odboru. Niko drugi ne može kao naš odbor unutar ovog našeg parlamenta kao i općenito pred europskim institucijama braniti temeljne ciljeve i sav opseg kohezijske politike. Vidite, to zaista nije tehničko pitanje, to je pitanje načela. Evo, neki puta pa kad pogledam na moju vlastitu situaciju i nizozemsku, odakle dolazim, moja vlada baš i nije veliki pobornik kohezijske politike i izdvajanja za kohezijske fondove. Međutim, ja mislim da postoje još uvijek vrlo važni instrumenti i mehanizmi koje smo stvorili, kao recimo ono što je moja specijalizacija, to je korištenje znanja u mnogo područja i razmjena tog znanja, primjerice od poljoprivrede do ostalih sektora gospodarstva gdje vi podjelom i razmjenom informacija i korištenjem europskog novca da se podupre upravo ta apsorpcija sredstava može nešto i postići. To je jedan jako važan instrument. Osim toga, to je i logični odgovor na onu grozno. Pobjednik će sve odnijeti, pobjednik će sve dobiti, onaj koji najbrže nosi sve. I mislim da je to jako dobro i za ljude i za njihovu percepciju onog što je Evropska unija. Mislim da to može i recimo pod pomoć, u bitnome pomoći uvođenju kružnog gospodarstva uz pomoć naravno i te tehnologija unutar Europske unije da budemo održivi i da ostvarimo svoje ciljeve za do 2020. i poslije. A u regionalnoj suradnji i teritorijalnoj suradnji naš predsjednik je jako puno radio upravo na teritorijalnoj dimenziji proteklih godina. Mislim da tu možemo naći više potpore nego što smo se nadali, što smo mogli očekivati. I da će to biti od ključne važnosti upravo za kraj, za ovu raspravu o kohezijskoj politici prije rasprave o VFF-u. I to donekle može i ublažiti one teške činjenice i tešku realnost u gospodarstvu. Mislim da tu moramo raditi na svojim politikama. Jer mislim da će to biti najvažnija stvar u predvidivoj budućnosti, nešto na čemu mi radimo. I kao što je kolega Miltenberg rekao, trebamo se koncentrirati na ono što je zaista bitno. Vidite, ovog tjedna se održava velika konferencija u Helsinkiju koju komisija organizira o inteligentnim specijalizacijama, o inteligentnim regijama, o tome koliko su vidljive evropske vrijednosti u tom okviru. Zato mislim da bi rasprava o tome mogla biti jako važna, a to su upravo i to su ti elementi, šta ćete unijeti u to, šta, šta je bitno, da li su bitne financijske omotnice, koliko kome dostavi, do, doznačite sredstva i šta će s tim učiniti ili su ipak bitnija načela i naši ciljevi. Mislim da u svakom slučaju trebamo stvar ubrzati. Gospođo Tomašić. Kohezijska politika je kao strukturna politika u posljednjih nekoliko desetljeća postala glavna investicijska politika Europske unije i sredstvo za ostvarivanje općih političkih ciljeva Unije uz konkretne ciljeve utvrđene ugovorima smatram da kohezijska politika poslije 2020. treba nastaviti služiti tom cilju te da i dalje treba biti politika za sve države članice. isto tako kohezijsku politiku ne smiju oslabiti nikakve okolnosti pa čak ni brexit i njezin udio u ukupnom proračunu eu a treba zadržati i u budućnosti odnosno kohezijska politika se ne smije oslabiti preusmjeravanjem sredstava u financiranje novih izazova. Svjesni smo da postoje nedostaci u sustavu financijskog planiranja i provedbe koji su doveli do nagomilavanja neplaćenih računa i stvaranja nezapamćenih zaostataka koji su iz posljednjeg višegodišnjeg financijskog okvira preneseni u sadašnji, kao i sporog započinjanja provedbe operativnih programa za razdoblje 2014.-2020. što može dovesti do jednake situacije u budućnosti i onemogućiti rast. Od iznimne je važnosti da se pronađe strukturno rješenje za te probleme prije završetka trenutačnog višegodišnjeg financijskog okvira i da spriječi njihovo širenje u sljedeće razdoblje. Zakonodavni postupak za donošenje novog VFO-a bi trebao okončati do kraja 2018. kako bi se regulatorni okvir za buduću kohezijsku politiku nakon toga mogao brzo donijeti i započeti bez odgode 1. siječnja 2021. godine, čime bi se spriječilo ponavljanje zaostataka iz prethodnih razdoblja. Važno je imati pojednostavljen i dosljedan pristup kohezijskoj politici kao i normativnu stabilnost kako bi se brojna različita pravila učinila djelotvornima i kako bi financiranje bilo puno učinkovitije. Kontinuitet propisa može znatno doprinijeti efikasnoj upotrebi sredstava EU-a, stoga ovim putem pozivam komisiju da pri izradi provedbenih pravila za kohezijsku politiku u okviru idućeg VFO-a što manje izmjeni pravila o nabavi kako bi tijela nadležna za provedbu i kontrolu sredstava EU-a mogla iskoristiti stečeno iskustvo i pouke. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća je izvjestiteljica o sjeni sam ja. Pa mi dozvolite da vam samo kažem nekoliko riječi o ovoj prvoj razmjeni mišljenja. Kao prvo, prvo nuna vam hvala na ovom popisu glavnih točaka koje ste spomenuli u svojoj prezentaciji. Ja u cijelosti podupirem taj pristup. I doista vjerujem da ako imamo manje novaca, za buduće razdoblje, onda je, kao što to očekujemo, onda ćemo možda i naći nove načine za prikupljanje sredstava iz vlastitih izvora Evropske unije. Ali za sada znamo ono što je činjenica da ćemo najvjerojatnije imati puno manje sredstava na raspolaganje za raspoređivanje za različite politike. I ako imamo manje novaca, trebamo se naravno fokusirati na one glavne prioritete Europske unije. Pritom će biti od krajnje važno slijediti liniju rasta posla, zapošljavanja, otvaranja novih radnih mjesta i poticanja konkurentnosti europskog gospodarstva. Zatim davanja našeg pridonos, doprinosa sprječavanju negativnih posljedica klimatskih promjena kao i ispunjanje svih obaveza koje smo u tom kontekstu preuzeli. Isto tako i ispunjanje svih obaveza budućih financijskih proračuna Europske unije kako bismo mogli suočiti sa svim izazovima koje nam budućnost eventualno donese, jer neki su naravno već u realnosti i došli pred nas. Mi znamo da moramo planirati dodatne sredstva iz proračuna za migracije, izbjegličke krize, za sigurnost vanjskih granica za sigurnost evropskih građana. To je ona realnost s kojom se mi suočavamo gdje su nam već te stvari i došle do nas ti nepredviđeni izazovi i koje ne možemo izbjeći. Međutim, mislim da se neki od tih pristupa mogu u budućoj kohezijskoj politici poboljšati i ublažiti ove loše posljedice. Jer vidite, čitavo naše iskustvo kohezijske politike pokazalo da je to ona politika koja se može suočiti sa najvažnijim i pravim izazovima za Europsku uniju. Ako bi imali dovoljno fleksibilan višegodišnji financijski okvir i dovoljno fleksibilnu kohezijsku politiku, mi ćemo se moći suočiti s tim izazovima, nositi se s njima i moći ćemo nastaviti sa našom uspješnom politikom. Doista, mislim da bismo trebali podupirati prioritete koji su ovdje naglašeni, koji su zapravo apostrofirani unutar europskog semestra i mislim da možemo povezati europski semestar sa kohezijskom politikom. Mi tu posebno težište stavljamo na preporuke specifične po zemljama. Zatim, e, isto tako i na možda na ove makrokon ekonomskim kondicioniranostima ili nekom novom modelu. U svakom slučaju treba se tu konsultirati sa zemljama članicama i podupirati kohezijsku politiku Europske unije nadalje. U cijelosti se slažem s vama što se tiče pitanja fleksibilnosti i simplifikacije. A dodala bih eventualno još nešto o sinergije jer je jako, jako bitno naći pravu ravnotežu i sinergiju između tih politika i drugih instrumenata Europske unije pogotovo u slučaju strukturnih fondova, dakle fond za strukturne investicije i financijskim instrumentima. Bez da se, a da se pritom nikako ne izgubi iz vida cilj, temeljni cilj kohezijske politike. No unatoč tome i sljedeći taj cilj moramo biti fleksibilniji i kreativniji za budućnost i kako ćemo te instrumente koristiti u budućnosti i zatim naravno trajanje samog višegodišnjeg financijskog okvira, koliko godina to treba trajati. Možda je došlo vrijeme da se promijeni to taj razdoblje od sedam godina kako je do sada okvir donošen i da se pređe na onih pet plus pet godina, ali vidite, to je možda vrijeme jer na ovom, recimo ovom trenutku revizije na polovini mandata višegodišnjeg financijskog okvira okvira, to će nam dati priliku da se suočimo, da zaista objektivno procijenimo kako je funkcionirao, kako je, kako je zapravo pokriva ove nepredviđene e, troškove i iznose s kojim su se u međuvremenu nagomilali. Sada gospođa Damato. Puno hvala. I mi smo vrlo zainteresirani za razdoblje nakon 2020 i e, kolega koji je Britanac nam možda može pomoći u prognozama vezano uz scenarij kada govorimo o Brexitu, jer pregovori još nisu ni započeli. Neovisno o tome kakav će se dogovor postići između EU-a i Ujedinjene kraljevine, mi u svakom slučaju želimo da to bude razuman dogovor i to u interesu građana na obje strane. No moramo biti sigurni da kohezijska politika ne bude prva žrtva Brexita. Proračun za e, gospodarsku teritorijalnu koheziju ne smije doživjeti nikakve rezove. No, upravo to se događa već sad u ovom periodu. E, naime, sada se sve nalazi na e, nuli kada govorimo o FSU. Što se tiče budućnosti kohezijske e, politike, E, tu imamo e, različite regionalne i teritorijalne partnere. Ovdje u odboru regije imamo izvješće o kohezijskoj politici i to smo izvješće s teškom ukom usvojili. To je bilo relativno teško i to na plenarnom zasjedanju. To je bilo vrlo teško glasovanje. Mi smo od početka rekli da je potrebno da se uputi na nacionalno i regionalno sufinanciranje, odnosno da se to izuzme E, I to je tako usvojeno, to nas je radovalo. A, sada bih zamolila kolege da budu malo hrabriji. Moramo učiniti još jedan korak unaprijed. Dakle, moramo uzeti u obzir i gospodarske makrouvjete makro uvjete i ciljeve e, ugovora i moramo ih e, riješiti, lišiti nekakvih apsurdnih regulacija. Dakle, radi se o E, temeljnim ciljevima Unije. Kohezijska politika je jedan od najvažnijih financijskih instrumenata i mislim da to ne bi trebao biti samo privjesak Junkerovog plana. Dakle, mi moramo raditi na tome, moramo biti učinkovitiji i e, moramo također raditi u skladu sa teritorijalnim zahtjevima. Osim toga moramo vidjeti koji projekti se doista i provode u državama članicama. Mi očekujemo e, nacrt kolege i nadam se da ćemo također moći tome doprinijeti. Hvala. Mr. you have the floor. Gospodine Omarže. Merci. Hvala. Nešto ću reći kao e, izvjestitelju sjeni za ljevicu, evropsku ljevicu. Ovdje ima jako puno točaka u vezi s kojima se slažemo, a, a ima i, i naravno tema, ima pitanja gdje nam se mišljenja razilaze. Prije svega, mi smo u jednom trenutku u kojem se propituju sve europske politike i ponovno se naravno propituje i kohezijska politika nakon 2020. godine u tom financijskom kontekstu. Financijski kontekst je naravno Brexit. Ja se i dalje pitam zašto je kohezijska politika od svih europskih politika ona koju se najviše napada. I to vrlo često na najnepravedniji način. A ujedno je to upravo ona politika koja je u regijama ublažila najveće i najstražnije učinke krize iz 2008. godine i najstrašnije učinke nekih evropskih politika koje, koje se provode i koje posvuda uništavaju tkivo zapošljavanja i rasta. To je kohezijska politika, ona je ta koja na neki način ublažava strašne i, grozne učinke sporazuma o slobodnoj trgovini. Zašto je onda ta politika toliko napadana? To je pitanje koje si svakako moramo postaviti. Mi smatramo da Kohezijska politika mora ostati ono, ono što, ona jest u svojoj srži, a to je velika politika solidarnosti. Mi nemamo drugih politika solidarnosti. Kohezijska politika je naša politika solidarnosti. I upravo ono što je rekla naša kolegica Damato, ako je, ako je mijenjamo smisao multiplikacijom financijskih instrumenata s jedne strane i i čineći od nje varijablu evropskog semestra i preporuka po državama članicama. S druge strane, dakle, ako, budu, ako činimo jedno i drugo, jednostavno od te velike politike solidarnosti ništa neće ostati. Dakle, ponovno trebamo učvrstiti one načela. Trebamo si postavljati pitanja, baš kao što smo to već činili, vezana za makroekonomsku kondicionalnost, uvjetovanost a ona se u potpunosti kosi sa onim što jest kohezijska politika. Imali smo nešto malo hrabrosti, ne puno, ali nešto malo jesmo tijekom strukturnog dijaloga, ali trebali bismo imati dovoljno hrabrosti da nastavimo učvršćivati naše stajalište kako bismo pripremili, kako bismo bolje pregovarali budući um, okvir za razdoblje nakon 2020. godine. U protivnom ćemo samo nastaviti opirati prstom u nekoherentnosti i nedosljednosti kohezijske politike. Osim toga treba biti uh, oprezan u vezi s onime što se trenutačno događa na razini Europskog vijeća. Dakle, nitko ne zna u, kojem smjeru će vaga pretegnuti. hoće li pretegnuti vaga među onim državama koje su prijatelji kohezijske politike ili će u ovoj današnjoj otvorenoj krizi koja pogađa Europsku uniju u tim u tim pitanjima i promišljanjima svih tih politika i naravno postavlja se pitanje što će biti nakon Brexita, što će biti nakon izbora u mnogim državama. Dakle, hoćemo nakon, nakon toga doći, naći se u jednoj još većoj nacionalizaciji politika e, i hoćemo li dovesti u pitanje ključne e, politike koje su srž Evropska unija, kao što je zajednička poljoprivredna politika koja, e, guta e, trećinu europskog evropskog proračuna, kohezijska politika koja guta drugu trećinu evropskog proračuna. Dakle, hoćemo li se naći u ponovno jednoj nacionalizaciji politika? Mi koji smo u odboru regiji, mi moramo pripremiti, moramo se pripremiti za borbu. Moramo se pripremiti za hrabrost koja nam je potrebna već na glasovanju sljedeći tjedan i moramo učiniti sve što je potrebno da ulaganja isključimo iz izračuna duga. Predsjedateljice, stalno se kohezijska politika kritizira, nepravedno. Ali s druge strane, stalno se okrećemo kohezijskoj politici kada je potrebno odgovoriti na nove ciljeve, kada je potrebno odgovoriti na nove izazove ili kada je potrebno odgovoriti na nove krize. I ako kohezijska politika ne bude intervenirala, onda nitko neće intervenirati. Evo to je na primjer bio slučaj imigrantske krize gdje se opet okrenulo kohezijskoj politici kako bi se riješio određeni broj problema. Ali ono što je najgore za nas jest to da kohezijska politika danas počinje, postaje sredstvo da bi se provele strukturalne reforme koje ne želimo i koje zemlje, države članice, države članice vuku prema prošlosti. Mi smo dakle spremni za borbu i mi smo spremni učiniti sve što je potrebno da bi kohezijska politika ostala politika solidarnosti. I naravno ovdje smo spremni da vam pružimo ruku u toj borbi. Hvala, gospođa Grazie, presidente. Eh, Puno hvala, gospođo predsjednice. Želim se prije svega, želim pozabaviti pitanjem e, višegodišnjeg financijskog okvira i e, upravo smo govorili o značaju kohezijske politike, usvojili smo izvješće. E, isto tako je važno naglasiti naše stajalište vezano uz idući VFO. Prije svega htjela bih vas zamoliti da e, saslušate moj komentar vezano za ovaj prijedlog 5 plus dakle za e, rok planiranja iz e, strateških razloga, ali i zato što e, nam trebaju kraći rokovi provedbe i veća fleksibilnost. Dakle, to je moj prvi komentar. Zatim drugo, želim kolegu iz komisije zamoliti da nam E, pošalje jedan e, statistički e, okvir vezano uz Brexit. Naravno, bit će rashoda, ali i manje prihoda s obzirom da nam predstoji Brexit, a promijenit će se i prosječni prihodi, tako da bi to mogli imati implikacije na određene regije. Dakle, treba nam jedna inventura s obzirom na e, potrebe Europske unije nakon e, Brexita. A što se tiče VFO-a, tu naravno moramo uzeti u obzir i to da sporazum sa Ujedinjenom kraljevinom e, će imati učinka i na rokove, dakle e, obveze koje je Ujedinjena kraljevina prije preuzela e, moraju biti izvršene, ali to je sve dio pregovora o Brexitu. Dakle, ako kohezijsku politiku želimo obraniti, jel nam treba više sredstva za nove ciljeve koje si postavljamo, koje postaju sve značajnije? primjerice kada govorimo o zajedničkoj obrambenoj politici ili drugim politikama o kojima govorimo a e, u, gdje još nema dovoljno sredstava Dakle, to prije svega treba e, uzeti u obzir, ali prije su ta e, sredstava dolazila iz kohezijske politike. Dakle, vrlo je važno da još jedan puta uputimo na to da pitanje vlastitih sredstava mora dovesti do toga da generiramo sredstva e, koja neće direktno opteretiti europske građane. Dakle, to bi mogla biti sredstva koja će služiti tome da postignemo ciljeve iz Kopa 21, dakle Pariškog sporazuma, ili koja bi doprinjela tome da zaštitimo Europsku uniju od vanjskih eksternih tržišnih uvjeta koji u stvari upućuju na nekorektno ponašanje drugih država kao primjerice isplata potpora na nezakonit način. Zatim mogli bi također e, uzeti obzir i porez na financijske transakcije. To ne bi onda bilo dodatno opterećenje za građane i bila bi mogućnost da bolje zaštitimo interese Europske unije, dakle kroz ovu financijsku regulaciju. Sredstva za nove politike moraju biti pribavljena prije svega kroz vlastita sredstva, a ne da oduzimamo e, od sredstava za regije. Dakle, moramo obraniti kohezijsku politiku, moramo reći da smo složni kada se radi o pitanju da nam je potrebno više sredstava, ali ta sredstva trebaju biti financirana kroz e, vlastite e, izvore, vlastita sredstva, a ne da to bude e, financirano kroz rezove. S obzirom na višegodišnji financijski okvir ovo pitanje moramo riješiti. Ne smije se dogoditi da imamo sada E, sve veću podjelu između siromašnih i bogatih. Ne možemo sada uzeti sredstva siromašnima i jednostavno ih preusmjeriti u neko drugo područje. E, sigurno će poljoprivredna politika biti problematična. I tu moramo izbjeći da stvorimo prevelike razlike. Dakle, e, potrebna nam je veća fleksibilnost unutar VFO-a i mislim da je najbolja mogućnost financiranje kroz vlastita sredstva, a ne dodatno opteretiti poduzeća i građane. Ne, mi moramo zaštititi temeljne interese Europske unije i njezinih građana i to su glavni zadaci koje smo i mi sami preuzeli, znači financijske kontrole, zatim e, plan za borbu protiv klimatskih promjena i borba protiv e, socijalnog i gospodarskog dumpinga. i to dampinga koji dolazi od strane trećih zemalja. Mislim e, da će europski građani tu i tekako biti na našoj strani i naše države članice će nas također podupriti u tome. Jer na taj način možemo istovremeno obraniti kohezijsku politiku, ali istovremeno možemo reći da postoje različite politike koje je sad potrebno izgraditi i koje sada zahtijevaju više resursa i tu naravno postoji opasnost da se to sve odvija na teret kohezijske politike. A kohezijska politika, o tome ćemo još kasnije raspravljati kada će biti riječi o sadržajnim pitanjima. Dakle, i ona bi možda trebala biti ponovno promišljena nakon svih ovih kriza koje smo doživjeli u zadnje vrijeme, ali u svakom slučaju ne smijemo odustati. Dakle, moramo se e, iznova orijentirati, e, moramo kohezijsku politiku bolje povezati sa europskim semestrom, moramo imati na umu općenite ciljeve Europske unije i usmjeriti ju ka njima. I kao što sam već rekla, moramo imati sredstava za kohezijsku politiku, ali zato je kohezijsku politiku potrebno iznova osmisliti jer inače će to ići na teret e, konkurentnosti, nećemo imati dovoljno sredstava za konkurentnost koja se u zadnje vrijeme pokazala od vrlo velikog e, značaja. Zatim moramo e, održati i ulaganja kako bi izbjegli nazadovanje i kako bi izbjegli situaciju u kojoj regije više neće moći sudjelovati u zajedničkim proračunskim naporima. Vrlo je važno da sve ove aspekte imamo na umu već sada u ovoj fazi. Te se postavlja pitanje i e, proračuna za eurozonu. Dakle, to se ne tiče direktno našeg odbora, ali to e, je vrlo važno pitanje, postoji hipoteza e, zasebnog proračuna za eurozonu i to će isto e, biti u konkurenciji sa kohezijskom politikom, dakle proračun eurozone. Ja osobno jesam za, ali mislim da bi e, se on trebao oslanjati na dodatno sredstva i ne bi smio konkurirati sadašnjim politikama. Puno hvala, gospodine Nilsson, imate riječ. Hvala. Samo nekoliko komentara. Ja sam uvjeren da idemo u pravom smjeru. I e, zapravo Derekovo, imam veliko iskustvo u Derekovo, veliko povjerenje u Derekovo iskustvo kada je riječ o kohezijskoj e, politici. Ja puno razgovaram sa regijama u svojoj državi i e, glavna poruka koju mi regije šalju jest ta da očekuju manje novca. Stoga pronađemo pametni način djelovanja i mislim da je to dobar pristup. To je i poruka švedskoj vladi, pronađemo pametniji način djelovanja. To može biti pristup koji mi imamo. sad možemo reći odlazi Velika Britanija, 10% doprinosi, 10% je doprinosi ali sada tih 10% trebaju zamijeniti druge države članice. To mislim nije dobar, nije dobar pristup. E, naime, imat ćemo manje novca i zato trebamo pametnije djelovati. To se može naravno postići kroz pametnu specijalizaciju, ali isto tako možemo zatražiti od komisije da bliže radi sa različitim općim upravama, da međusobno bliski rade. Tako da možemo imati strategiju za lokalne i regionalne politike, mogu se koristiti nacionalni resursi, ali se mogu koristiti i sredstva iz različitih europskih fondova i to sve u istu svrhu, a to je regionalni razvoj. Dakle, imamo regionalni fond, socijalni fond, EFSI, možemo koristiti sredstva iz svih tih programa za regionalni razvoj. Mogu se koristiti za regionalni razvoj. I Evropska unija bi također trebala potaknuti politike za rast i zapošljavanja. Trebamo dakle raditi pametnije s manje novca i to je moj glavni pristup u ovakvoj situaciji. Hvala. Hvala. Gospođo Maletić, izvolite. Thank you very much. Hvala. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godina, još puno pitanja preostaje. Dakle, pitanje sadržaja novih prioriteta, veličine e, samog okvira. Dakle, ima još jako puno nepoznanica i ne znamo kada će one poznati, postati poznate. Čak i kada govorimo o ovom VFO u kontekstu Brexita, mi još uvijek nismo sigurni što će se dogoditi. Jer neke kolege iz odbora za proračun govore kako će im možda trebati, kako trebati produljiti ovaj VFO za dvije godine. Dakle, postavlja se pitanje što će biti sa sljedećim VFO-om. Dakle, još je puno stvari upitno. A to nije dobro za kohezijsku politiku, jer vrijeme ne radi za nas. Kao što je Lambert moramo ubrzati. Treba nam brzina, trebamo brzo donositi odluke o kontekstu buduće kohezijske politike. I stoga mi je važno da smo odradili te takozvane building blocksove znači naša pozicija parlamenta, naša pozicija kao parlamenta već je uspostavljena. Sada bismo trebali raditi u partnerstvu sa državama članicama i uspostaviti, e, to je postaviti svoje stajalište u novom kontekstu VFO-a, iako on još uvijek nije siguran. Dakle, treba vidjeti kakvo je naše stajalište vis -vis kohezijske politike i e, također kad govorimo o novom VFO i zatim kohezijskoj politici u tom kontekstu, trebamo razmišljati o strategiji Europa 2030 i treba vidjeti koji su tu prioriteti i kako te prioritete povezati sa novim prioritetima VFO-a i kohezijske i sa kohezijskom politikom. Ali ne možemo čekati da stvaramo kohezijsku politiku nakon odluke o VFO, iako je to dosad bila praksa, ali u ovom trenutku zbog Brexita, zbog propitivanja postojećih politika mi ne možemo čekati. I trebali bismo pokušati biti glasni i snažni u toj našoj borbi za kohezijsku politiku sa Europskom komisijom i moramo reći da nam je potrebno za novo razdoblje um, uh, tematska koncentracija, sinergija s drugim instrumentima, onda treba riješiti to pitanje između financijskih instrumenata i provedbe bespovratnih sredstava i treba također početi pripremati regulatorni okvir za kohezijsku politiku kako bismo mogli započeti pripremati sve strateške dokumente i pripremati projekte. Naravno, ti projekti bi trebali biti spremni za provedbu u novom razdoblju. Bez toga, opet će nas kriviti za sve, budući da mi upravljamo politikom koja ne donosi plodove na terenu. Hvala. Ako, ako, se više nitko, ako se više nitko ne javlja, onda ću dati e, riječ e, gospodinu Gilendu iz Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepo, e, predsjedateljice. I zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da se danas očitujem ovdje u ime komisije i pozdravljam raspravu koja se provodi. E, gospodin Von je mm, e, iznio čitav niz relevantnih pitanja na koje nažalost u ovom trenutku nemam odgovor, to će vas možda iznenaditi. No što da vam kažem? Htio bih započeti s time da smo mi sada u jednom razdoblju promišljanja o budućnosti Europe kao takve i e, razmišljamo također o dokumentima e, koji se odnose na to naše promišljanje. Oni malo po malo dolaze e, i sastavljaju se. Jedan od tih dokumenata jeste dokument o budućnosti evropskih financija. Kupovjerenik Ettinger i njegov kolega rade zajedno na tom dokumentu i on će biti objavljen 28. lipnja. Nakon toga će se e, predsjednik Juncker obratiti sa svojim govorom o stanju Unije u kojem će navesti e, korake koji se namjeravaju učiniti i e, namjera jest da vijeće također dade svoje zaključke do kraja ove godine, odnosno da nam vijeće dade okvir za to razdoblje promišljanja. Što se tiče kohezijske politike i specifičnosti same kohezijske politike, htio bih reći par riječi. Dakle, u toj raspravi uvijek razgovaramo o pojednostavljenju. Ako smijem biti eksplicitan, ja moram reći da moramo apsolutno biti e, apsolutno ozbiljni. Trebaju nam kraće uredbe, jasnije uredbe. A te takve će uredbe omogućiti fleksibilnost. E, fleksibilnost kada je riječ o ishodima. Evo ako vam smijem dati e, par e, primjera. Imamo stavke u trenutačnoj uredbi koja definira, koji definiraju što je to dokument. Ja doista nisam siguran je li to nužno. Imamo stavak u trenutačnoj uredbi koja, pa, stavak koji definira što je Europska investicijska banka. Mislim da možemo i bez toga. A također, gospodin Van je rekao, a slažem se s njim, moramo se pozabaviti restrikcijama koje obeshrabruju zapravo suradnju između programa i regija. Dakle, uredbe kakve mi imamo u ovom trenutku predstavljaju više prepreke nego ohrabrenja. Dakle, što nam je potreban? potrebno nam je da imamo jasni i jednostavni okvir. A što to zapravo znači? To znači da države članice i regije imaju više odgovornosti da dadu rezultate. Jer naravno da se svaki slučaj ne može predvidjeti crno na bijelo u uredbi. I e, to znači da države članice i regije moraju preuzeti odgovornost u e, stvaranju rezultata. Mi ne možemo apsolutno predvidjeti sve slučajeve i unijeti ih u, u uredbu. I tu odgovornost moraju preuzeti države članice. Gospođa Maletić e, je to rekla na kraju. Mi se ne možemo, mi si ne možemo dopustiti e, da se nađemo u istoj situaciji kao prije, da imamo tri e, i godine, da smo na tri i po godine programskog razdoblja, da smo, da smo potrošili samo 3% proračuna. To se već dogodilo. Dakle, moramo biti brži, moramo biti bolji i ja mislim da je dio odgovornosti e, da se to postigne i na samom regulatoru. Thank you. Hvala. Ovo je bilo zanimljivo. svakako razumijemo. Počinjemo shvaćati da komisija radi, da se komisija priprema, da komisija promišlja, da priprema dokumente i očekujemo prve dokumente krajem lipnja, ako sam dobro shvatila. Mi pratit ćemo naravno što se događa. Gospodine Vona, evo, ako želite zaključiti, izvolite. Hvala predsjednice. Ovo je bilo jako dobra rasprava. I rasprava me podsjetila na nekoliko važnih stvari, ali i neke nove stvari su, su spomenute. Neću sada jednu po jednu eh, prolaziti jer ih je bilo jako puno. Mislim da je kolegica rekla nešto jako važno, a to je da se moramo da moramo doći do sporazuma o VFO što je prije moguće jer će to imati učinak na uredbe o kohezijskoj politici. I znamo da kad počinje novi program uvijek imamo kašnjenje u provedbi i kada bismo to mogli ubrzati, onda bi to naravno bilo jako dobro za, budućnost i za buduću kohezijsku politiku. Mislim da postoji konsenzus e, e, između kolegama e, kao što je 5 plus 5 sustav neke kolege se nisu složile, ali mislim da ipak postoji jedan sporazum, onda vlastite sredstva. Vidim da su, da su kolege, eh, da postoje konsenzusi u vezi vlastitih eh, sredstava, onda o pojednostavljenju, sad smo upravo čuli od komisija, komisija sada priznaje i prepoznaje eh, ovaj problem. Imali smo čitav niz programa koji nisu bili jednostavni, a sada bismo trebali provesti to pojednostavljenje koje je važno za sve i za korisnike i za, i za, i za tijela i za apsolutno sve koji, koji su uključeni u neki projekt ili u neki program. Apsolutno moramo osigurati da kohezijska politika bude prihvaćena u budućnosti i shvaćena kao važna politika. Što se tiče proračuna, opet smo poveli dobru raspravu vezano za veličinu proračuna. Mislim da dio odgovora e, e, jest kretanje prema sustavu vlastitih sredstava. Jako je važno da možemo pokazati e, rezultate i uspjeh kohezijske politike i treba pokazati da evropska, da kohezijska politika pomaže Europskoj uniji da postiže ciljeve i u drugim područjima treba također e, e, kombinirati sredstva iz kohezijske politike sa drugim sredstvima, na primjer iz EFSI-a, iz obzora 2020. E, dakle, a kada koristimo više fondova i sredstva iz više fondova i kombiniramo, e onda možemo dokazati da Europska unija postiže svoje ciljeve. Evo, to su samo neke samo neki od komentara na koje sam se htio osvrnuti. Bilo bi predugo kada bih sada svaki komentar kolega i ja komentirao, ali u svakom slučaju sve sam, sve sam primio na znanje. Hvala. I očekujemo nacrt mišljenja za sastanak u lipnju. Kao što ste rekli, uzet ćete u obzir sve opaske u sastavljanju nacrta. E, time smo završili ovu raspravu, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to su e, prostorne tipologije. E, ovdje je riječ o uredbi o NAC-u. Um, o prostornim jedinicama za statistiku. Trenutačna uredba o NAC-ovima eh, još uvijek ne pokriva teritorijalnu tipologiju, odnosno definicije urbanih, ruralnih, obalnih i ostalih područja, iako eh, se te tipologije već koriste. Mi čak koristimo tu e, tipologiju i tu formulaciju u našim raspravama ovdje u parlamentu. Ovo se pitanje, ovim se pitanjem sada bavi prijedlog uredbe komisije o tipologiji NACOVA. I prvu raspravu smo mi o toj temi poveli na sastanku u travnju. Tada su nam predstavnici Europske komisije objasnili kakva je situacija vezano za uredbu i naše prvotno stajalište bilo je da se ovdje radi o, tehničkoj, o tehničkom prijedlogu koji ne donosi nikakve kontroverzije koje mi planiramo pojednostavljenim postupkom uz nekoliko amandmana usvojiti. Ali po drugi puta raspravamo o ovoj temi i ovoga puta raspravljamo o tome zato što je vijeće sada usvojilo svoje stajalište na razini radnih skupina i predložit će koreperu da se, da se u prijedlogu unesu amandmani, odnosno izmjene. Glavne izmjene u odnosu na e, e, glavne izmjene e, prijedloga vijeća je to da E, odnose se na obveze izvješćivanja od komisije i onda imamo još formulaciju o delegiranim aktima. Prema novoj, verziji komisija ne može izmijeniti popis regija u statističke svrhe kako bi se e, time uzelo u obzir promjene na terenu ako e, države članice, ako države članice nisu obavještene od strane komisije o tim izmjenama. Dakle, to su dva amandmana koje su unesene dvije izmjene koje su unijele u tekst radne skupine. Znamo da je da komisija ima da, da, se komisija ne, ne, slaže nužno s ovim izmjenama i zato smo poslali komisiju da nam pojasni svoje stajalište vezano za ove izmjene. Započet ćemo raspravu sa komisijom i sa stručnicima. Najprije ću dati riječ izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni za pitanja ako su ovdje i moramo odlučiti kako ćemo, kako ćemo raditi dalje. Hoćemo li i dalje a, eh, insistirati na našem stajalištu da imamo skraćeni postupak i hoćemo li se tim stajalištem ići u trijalog ili, smo ili ćemo mijenjati prijedlog. Evo dat ću riječ a, eh, gospodinu Šeferu. Evo vi počinjete. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedateljice. Zapravo, mi smo razgovarali o ovoj temi u vijeću i to je bila jedna burna rasprava na radnoj skupini u vijeću. I imamo zapravo tri veće izmjene. Prva, koju niste spomenuli, ispričavam se što vam to moram reći, jest to da ne dovodimo u pitanje e, e, područje politike. Ovo je zapravo statistička inicijativa. I u prvotnom prijedlogu Rekli smo nešto u stilu kako bismo olakšali odluke o politikama na inicijativu država članica. Na inicijativu država članica nismo ni na koji način htjeli dovesti u pitanje niti jednu političku odluku ili bilo koju odluku koja se odnosi na politike ovom inicijativom. Drugo, druga izmjena, mi od komisije Dakle, e, e, od komisije nismo dobili nikakav negativan odgovor vezano za ovo. To je povezano sa izmjenama. I mi uvijek što god činimo, činimo temeljem informacija koje dobivamo od država članica. E, I uvijek raspravljamo o takvim promjenama sa državama članicama, samo što je to sada puno eksplicitnije u ovom prijedlogu. U, u, u prijedlogu koje je dalo, dala radna skupina vijeća. Kao što rekoh, mi nemamo, ponavljam, nemamo nikakvih poteškoća sa ovom zadrškom koja je e, unesena u prijedlog e, radne skupine vijeća. Evo, u prijedlog koji imate pred sobom. Treća, treća stvar odnosi se na e, trajanje od pet godina. Komisija je neutralna prema tom pitanju ovisi sada o parlamentu koje ćete vi stajalište zauzeti. Što se tiče vijeća, ono, ono, je dalo svoje, svoje mišljenje, dakle to je ograničenje od pet godina, onda produljenje nakon odobrenja. Sama komisija je predložila neograničeno trajanje i mi bismo to željeli prepustiti sada parlamentu, odnosno prepustiti parlamentu za uzimanje stajališta o tom pitanju. Hvala. Evo kolega bi želio nešto dodati, ne? Hvala. ovo je jedan drugi dosje i mi smo od samog početka htjeli da on glatko i bez problema prođe, ali to nije baš išlo tako. Prema tome sada ćemo pitati naše izvjestitelje u sjeni, odnosno one kolege koji su tu prisutni, da li imaju svoje stajalište a ako ih nema onda ćemo organizirati sastanak za izvjestitelje u sjeni na kojem ćemo dogovoriti kakva će biti pozicija stajalište parlamenta o tom dosjeu Možda bi to općenito bio najbolje rješenje. Ima li ko drugi što reći o tome? Nema? Dobro. Onda ostajemo na tome. Organizirat ćemo zaseban sastanak sa izvjestiteljima o sjeni, upravo posvećen ovoj temi prostorne tipologije i e, tu ćemo razmotriti sve detalje prijedloga oko vijeća o kom imamo detalje, a čuli smo i mišljenje komisije sad. Pa ćemo onda nakon tog sastanka odlučiti da li ćemo naša pozicija biti da podupremo prijedlog e, vijeća bez amandmana i s tim uđemo u trijalog ili da li ćemo prihvatiti izmjene i dopune, dakle amandmane samom prijedlogu. Dobro, hvala vam u tom smislu, hvala vam kolege. Prelazimo na odobrenje odluka koordinatora. Mi smo održali sastanak koordinatora i jučer poslijepodne. podne. I neke od odluka tamo donesenih dostavljene su vam sinoć mailom. Možemo li se suglasiti i prihvatiti odobriti odlike koordinatora? Možemo, dobro, u redu. Sada točka razno. Imate li što po točkom razno? Nemamo? Sjajno. Onda samo da vas podsjetim na sljedeći sastanak će se održati u ponedjeljak 19. lipnja poslje podne, po običaju od 3 do pol 7 i nakon toga nastavljamo drugu sesiju u utorak ujutro 20. lipnja u 9 sati. Hvala, to je sve i sad dozvolite da zahvalimo još i prevodiocima na njihovoj potpori, a ja s time zaključujem sastanak regija za danas. Hvala.